Dear uh, kolege, vrijeme je da nastavimo sa točkom 20 našeg dnevnog reda. Uredba o živi. Mislim da će ovaj sastanak biti vrlo koristan za ocjenu nacrta izvješća koju je pripremio izvjestitelj e, gospodin Ek i dat ću odmah riječ našem izvjestitelju da nam objasni svoje stajalište, a nakon toga ćemo krenuti sa, e, najprije sa izvjestiteljem u sjeni, a onda i sa ostalo, ostalima. Gospodine izvjestitelju, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici komisije. 1950-ih eh, godina u japanskom gradu Minamata kod eh, tisuća ljudi i životinja ustanovljeno su velika oštećenja središnjeg nervnog sustava. U medijima se govorilo o oboljenju Minamata. Uzroci su bili povezani sa eh, visokim otrovanjem živom a to je bilo povezano sa ispuštanjem onečišćenih voda u more iz kemijske tvornice. Prema današnjoj procjeni deseci tisuća ljudi su bili teško oštećena zdravlja i mnogi umrli od trovanja živom. Živa je jedan od deset prirodno otrovnih tvari na našem planetu. Riječ je o teškom metalu e, koji se e, kada je oslobođen u plinovitom stanju ispušta u atmosferu i nalazi na cijeloj zemaljskoj kugli. Nalazi se čak i na mjestima koja su udaljena od e, industrijskog onečišćenja u vodama, u biljkama, taloži se u biljkama i mikroorganizmima, a preko unosa hrane ulazi u životinje i ljude. E, živa može uzrokovati cijeli niz teških zdravstvenih oštećenja, oštećenja središnjeg živčanog sustava, štitnjače, bubrega, pluća, imunog sustava, e, očiju, zubnog mesa i kože. E, žrtve mogu osjetiti e, gubitak pamćenja i druga oštećenja, e, nepovratna oštećenja mozga. Novorođena djeca su skupina koja je iznimno ugrožena. Budući da u fazi rasta mozak i nervni sustav jako reagiraju na utjecaj žive. E, čak i mali unos žive može dovesti do velikih oštećenja i upravo zato e, Svjetska zdravstvena organizacija nije uspjela definirati sigurnu granicu unosa žive. E, posebno što se tiče žive u rodarstvu, odnosno kod nezakonitih rudnika zlata dolazi do emisija žive, isto tako kod e, proizvodnje cementa i u e, termoelektranama na ugljen. E, kod oporabe repromaterijala, isto tako kod korištenja materijala cinka i kositra E, može e, nastati, a isto tako u proizvodnje žarulja, u industrijskim postupcima i kao djelomični amalgam koji se koristi u dentalnoj medicini. E, s obzirom na uporabu koja je definirana od 2017 definirano je da je granica 75 tona godišnje. E, čak i na lokacijama koje se više ne koriste i nisu dekontaminirane, e, postoji velika opasnost za ljude i životinje. Temeljem ovih rizika 2013. godine 140 država je na konferenciji Ujedinjenih naroda e, dogovorilo konvenciju izmena mate koja je potpisana 11. E, studenog 2013. Cilj je opterećenje živom na okoliš e, umanjiti na najmanju moguću mjeru, nadzirati i kontrolirati emisija, a isto tako eliminirati e, živo iz, iz proizvoda. Ovaj međunarodni sporazum e, doživjet će izmjene i trebamo dalje krenuti prema ostvarenju ovih ambicioznih ciljeva. U tom smislu Europska unija ima posebno važnu ulogu. Europska unija i njezine države članice trebaju kao napredne industrijske države među državama potpisnicama osigurati da obveze koje su preuzete konvencijom iz Mate u svim zemljama koje su je potpisale budu ispunjene. U mnogim slučajevima Europska unija je već pretočila svoje obveze u zakonodavstvo Europske unije. Imamo dokazane postupke učinkovite tehnologije i ekspertizu. I u stanju smo proizvoditi proizvode sa manjim sadržajem žive i bez žive, a to su proizvodi koje možemo izvoziti. Europska unija treba duboke promjene, a ne kozmetičke korekcije kako bi preuzela odgovornost za javno e, zdravlje i okoliš. E, tim mi je više žao što ovdje imamo minimalistički pristup komisije jer djeluje kao da ovaj prijedlog eh, za bolje zakonodavstvo eh, gospodina Junkera i gospodina Timmermansa eh, dovode do toga da je ovaj je prijedlog postao žrtva tog boljeg zakonodavstva. Ovaj prijedlog nije dovoljno ambiciozan i uopće nije u javnom interesu. Građani Europe žele siguran i čist svijet za sebe i svoju djecu. Prema komisiji potražnja za živom je na 260 do 400 tona godišnje. I to, iako je predviđena, predviđeno korištenje žive koje bi trebalo prestati 2017. u alkalnoj industriji. Polazi se od toga da će u budućnosti e, potrošnje žive biti 40 e, do 220 tona godišnje. Očito je da minimalistički pristup e, neće biti koristan za ostvarenje napretka. Od industrijske revolucije opterećenje površinskih voda živom je utrostručeno. Na otvorenom moru je poraslo 25%. U jednoj znanstvenoj studiji ustanovljeno je da je u mnogim ribama, e, jestivim ribama već prekoračena gornja granica e, sadržaja žive koja je definirana. Izvještaj iz programa procjene iz 2011. došao je do e, rezultata da je došlo do deseterostruko većeg sadržaja žive u raznim vrstama e, faune. Temeljem bioakumulativnih svojstava tek nakon više desetljeća može se smanjiti sadržaj i zato je potrebno e, donijeti konkretne mjere. Pozivam vas, kolegice i kolege, da u potpunosti preuzmemo svoje obveze i odgovornost za javno zdravstvo. E, ja sam pripremio različite amandmane. Prvo, proširiti e, zabranu izvoza žive i proizvoda koji sadrže živu, e, čija je koncentracija zabranjena a to se odnosi na otpad žive i živenih spojeva. Prva točka izvodi se iz razmišljanja i logičnog zaključka da svi proizvodi koji potpadaju pod konvenciju izmjena mate e, trebaju biti uključeni i u pristupe Europske unije. Na taj ćemo način spriječiti dvostruke standarde. Ono što ne želimo imati u vlastitoj zemlji ne bismo trebali prodavati drugim zemljama. To je u suprotnosti sa duhom konvencije iz Menamate ukoliko e, proizvode koji su zabranjeni na unutarnjem tržištu zbog zdravstvenih razloga izvozimo u treće zemlje. Drugo, zabrana uvoza žive. E, žive i mješavina žive uz određene iznimke i zabrana odlaganja kao otpada. Treće, korištenje e, žive u dentalnoj medicini. Kao prvo e, kod trudnice i djece, ali postupno u cijelosti zabraniti, tako da djelomični amalgam nakon određenog prijelaznog razdoblja bude korišten samo u posebnim slučajevima. Postoje alternative koje ne sadrže živu i neke europske zemlje zabranile su ovaj amalgam i već krenule u izlaznu fazu. Korištenje ovog amalgama i korištenje separatora koje predlaže komisija tretira se i nudi kao inovativno rješenje. Međutim, u brojnim europskim zemljama to je već uobičajena praksa. Četvrto, Korištenje žive u industriji kao katalizatora ili elektrolita treba postupno ukinuti, budući da već postoje alternativne metode koje se primjenjuju. Peto, na mnogim lokacijama živin otpad e, odlaže se izravno e, u zemlju i vode. To znači da nastaju onečišćeni lokaliteti i Isto tako, lokacije gdje se e, koristi živa u proizvodnji mogu biti onečišćeni ukoliko se koriste neprimjerene metode. Budući da e, dolazi do ukapljivanja žive na e, okolnoj temperaturi, moramo paziti na opće onečišćenje atmosfere koje raste. Državama članicama se predlaže da sve lokacije koje su onečišćene živom unesu u javno dostupan upisnik i što prije dekontaminiraju. Jedino na taj način se može ukloniti opasnost za floru i faunu, a isto tako i za lokalno stanovništvo. Pozivaju se države da e, donesu propise o odlaganju živinog otpada zbog e, visoke opasnosti žive, e, visoke tržišne vrijednosti i kompaktnog volumena. Trgovina na crnom tržištu je relativno laka i vrlo atraktivna. Upravo zato živa se treba skladištiti u krutom, a ne tekućem obliku. To se odnosi i na privremeno i trajno skladištenje. Sedmo, svaki novi postupak za proizvodnju žive kao i nove proizvode sa sadržajem žive treba zabraniti kako ne bi došlo do određenih praznina i nedostataka tijekom razdoblja pregovora u sklopu konvencije Menamate i dok nije postojao prijedlog komisije pa ti proizvodi nisu bili uzeti u obzir. E, proizvodnja i stavljanje u promet novih proizvoda koji sadrže živu i uvođenje novih e, proizvodnih procesa koji uključuju živu dovelo bi do povećanja korištenja žive i živinih spojeva, a i do povećanja emisija žive u Uniji. Takve nove postupke, odnosno proizvode i djelatnosti stoga treba zabraniti. Osmo sveobuhvatni program praćenja i sustav izvješćivanja korištenja žive je potrebno uvesti. U ovom trenutku odlaganje i zbrinjavanje žive je izuzeto iz sustava. Nakon što se prestane koristiti živa u kloalkalnoj industriji, izgubit će se brojni podaci. E, korištenje proizvoda koji ne sadrže živu i najboljih raspoloživih e, tehnika za procedure predstavljaju nešto na čemu treba raditi i što treba primjenjivati. Poštovane dame i gospodo, u potpunosti sam uvjeren da amandmani e, s obzirom na ove neizbježne rizike treba prihvatiti i primjenjivati u praksi. Ono što nam je sada jedino potrebno je politička volja da se nešto učini kako bi se ograničili i uklonili rizici koje proizvodi živa za ljude i životinje. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam. A sada krećemo sa izvjestiteljem u sjeni. Michel Dantenu ime Pučano je prvi. Hvala gospodine predsjedatelju. Na samome početku želim zahvaliti komisiji na temelju za rad koji su nam dali. Čini mi se da su zauzeli pristup u skladu s konvencijom iz Minamate i ciklusom eh, razgradnje žive. Mislim da je vrlo važno da na terenu poduzmemo efikasne i dovoljno ambiciozne mjere koje se rukovode znanstvenom praksom i savjetom i koje neće imati negativan utjecaj na konkurentnost u Europi. Ja bih upravo zato želio predložiti jedan broj amandmana zahvaljujući kojima će prijedlog komisije zapravo e, se razviti u još i više, a isto tako to je nešto što bi kompletiralo amandmane izvjestitelja. Što se tiče uvoza i izvoza žive, prijedlozi komisije su istovremeno ambiciozni i adekvatni. Europska unija mora zadržati mogućnost uvoza i izvoza žive kako bi se spriječila, spriječio manjak u industriji i kako ne bi došlo do premještanja industrije u druge dijelove svijeta gdje vrlo često vrijede mnogo manje stroga pravila. Što se pak tiče sadržaja žive, nama se čini da i tu zapravo prijedlog komisije jest dobro uravnotežen i u skladu s konvencijom iz Minimate uzimajući u obzir i e, utjecaj na, na okoliš. Poštujući ove prijedloge poduzeća će moći i dalje komercijalno iskorištavati živu. Međutim, činjenica jest da nemamo istu razinu, odnosno jamstvo iste razine zaštite e, kao što je slučaj na međunarodnoj razini u e, konvencijama. Što se tiče udjela žive i e, korištenja žive u reciklaži, mislim da se zaista trebamo držati minimalnih iznosa. Bilo bi bolje da živa koja se koristi zapravo bude iz reciklaže e, i da se zahvaljujući e, njoj pune rezerve koje su međuvremeno ispražnjene, a to bi dovelo zapravo i do bolje kvalitete. Podržavam pristup izvjestitelja e, tamo gdje se zapravo predlažu alternative, e, mislim da zapravo treba zabraniti korištenje žive. U svakom slučaju e, moramo imati u vidu i eventualni trošak koji će ekonomski subjekti imati prilikom prilagodbe svoje tehnologije. Završno, Istraživanje koje ide u smjeru pronalaska tehnologije i procedura koje ne uključuju živu treba biti dodatno potaknuto i treba ga dodatno razviti. Ono što moram spomenuti e, jest da bih želio dodati tri amandmana. Prvi se tiče prevencije e, vezano uz dentalnu medicinu. Amalgame se ne smije koristiti kada se radi o djeci i ženama, posebice trudnim ženama ili ženama u reproduktivnoj e, dobi, ali treba imati na umu da je dentalno zdravlje važno i treba raditi u smjeru sprečavanja karijesa. U e, pod drugom točku želim spomenuti da određene države članice E, da države članice trebaju imati na umu da određene treće zemlje nemaju potrebne kapacitete, e, niti tehnološke, niti financijske, kako bi izvršili odgovarajuće prilagodbe. E, države članice Europske unije moraju stoga imati na umu da je vrlo važno da na razini Europske unije bude finaliziran na ciklus reciklaže i obrade žive kako se ne bi dogodilo da dođe do neželjenih i opasnih ispuštanja koji bi mogli dovesti do zdravstvenih i problema zagađivanja okoliša. Treća stvar koju želim reći e, tiče se sljedivosti otpada koji sadrži živu. Meni se čini da je stajalište izvjestitelja i da su prijedlozi pozitivni. Međutim, čini mi se da instrument koji se predlaže nije adekvatan zato što e, isključuje male instalacije i male obrtnike poput primjerice zubara. Mislim da zaista treba imati u vidu živu kojom se koristi svatko u lancu korištenja žive neovisno o svojoj veličini. Hvala i hvala još jednom izvjestitelju. Hvala vam sada gospodin Pauluđi. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala komisiji na prijedlogu i gospodinu Enku na odrađenom izvješću. Njegovo izvješće je vrlo važan doprinos eh, našem radu. Potražnja euro u Europi je između uh, 400 i 220 tona godišnje. Ja smatram da bismo trebali smanjiti uh, korištenje žive na najmanju moguću razinu i iskoristiti uh, živu koja je već upotrijebljena ili koja je već prisutna u proizvodima. Dakle, smanjiti količinu potrošnje i povećati ponovno korištenje. 100 tone na godišnje, e, je e, realan cilj ponovne upotrebe. kako možemo smanjiti korištenje žive? Kao prvo, tako da ćemo smanjiti korištenje žive u zubnim amalgamima. I to je problem kojeg moramo riješiti odmah ako želimo zaštititi zdravlje naših građana i e, ozbiljna onečišćenja. Mi predlažemo tri mjere. Kao prvo da se zabrani korištenje e, amalgama sa živom kod žena koje su trudne i djece. Zatim e, zamijeniti mm, načine korištenja tih amalgama u obliku kapsula i paziti na zbrinjavanje tog otpada kako ne bi završilo u otpadnim vodama. Drugo što se tiče izvoza, E, smatram da se ista pravila moraju primjenjivati na proizvode koji dolaze iz trećih zemalja, dakle ista pravila koja imamo u Europskoj uniji. Ne smijemo e, biti licemjerni, moramo izvoziti naše dobre prakse i stoga pravila koja su na snazi u Europi moraju biti na snazi i za druge. Isto tako e, moramo paziti da zbog našeg licemjerja da naše tvrtke moraju paziti na što izvoze, a onda nam proizvodi iz trećih zemalja dolaze prepuni žive i zagađuju Europu. Zatim, e, ako baš nema alternative, onda može. Zatim prestati koristiti e, živu u proizvodnji određenih e, proizvoda, zatim što se tiče i metile te Mm, natrija. Zatim zaustaviti uvoz proizvoda koji sadrže mm, živu od početka primjene ove uredbe. Mislim da ako budemo e, usvojili ove mjere i zajedno radili na ponovnoj upotrebi, mislim da ćemo u tom slučaju moći ostvariti ciljeve koje smo si zadali. U ovih nekoliko tjedana i mjeseci smo vrlo ozbiljno razgovarali o tome je li pravedno da Europa eh, prihvati eh, uvoz žive kao otpada. Odgovor koji smo dobili od brojnih ekoloških udruga jest da u Europi postoje uvjeti u kojima se živa može preraditi, a koji ne postoje u zemljama izvan Europe. Tako da ako želimo u potpunosti zaštititi okoliš, dakle na globalnoj razini, korisno je dozvoliti takav uvoz. I na kraju što se tiče zbrinjavanja otpada u Europi, smatramo da moramo uh, ukinuti izuzeće da se živa može skladištiti u svojem tekućem obliku, moramo uh, uvesti obvezu za dakle, njezino pretvaranje u kruto stanje uz jasan rok, te na kraju predlažemo osnivanje registra koji će osigurati sljedivost uh, otpada. Hvala vam. Hvala. Gospođo Gerling, izvolite. Hvala. Imate lijepu frizuru. Ja sam htjela dati nekoliko prijedloga komisiji. Htjela sam komentirati uh, prijedlog komisije za početak. Mislim da su e, pripremili dobru uravnotežu i da su krenuli od pravog mjesta. Mislim da kao prvo mi moramo ispuniti naše obveze u okviru konvencije iz Minamata. Moramo ispuniti trenutačne e, mm, zakonodavne jazove i uvijek nastojati e, učiniti stvari na bolji način. To je uvijek tako no isto tako moramo znati priznati e, koje su naše najbolje koristi i moramo priznati da koristi moraju biti globalne te da Europska unija mora djelovati u okviru ove globalne konvencije. Stoga sa gledišta E, gdje želimo povećati obveze Europske unije, dakle još dalje od Minamatske konvencije, gdje bismo to mogli učiniti i dobiti stvarne e, koristi za okoliš, a gdje će takve mjere zapravo značiti samo e, slanje poruke, ali neće dobiti nikakve koristi. Ako pogledamo konvenciju, E, i ako razgovaramo o potpunoj zabrani e, uvoza i izvoza. Znam da je to izvjestitelju vrlo e, drago. No, ako pogledam procjenu učinka komisije, koja je poprilično detaljna, mislim da nema dokaza da proizvodnja unutar Europske unije radi izvoza, da se ne bi samo premjestila izvan Europske unije. Stoga možda bi bilo bolje da insistiramo na tome da se živa uopće ne koristi u proizvodnji i možda bismo trebali na tome raditi ipak dugoročno. Bilo bi dobro da zadržimo i kontrolu u Europi, dakle i gospodarski gledano i okolišno gledano. Tako da smatram da potpuna zabrana izvoza možda nije najbolja ideja. Što se tiče uvoza, izvjestitelj je odabrao e, verziju koja je bila odabran, odbačena od strane procjene učinka. To bi se moglo koristiti u sektorima poput uh, zanatskog e, rudarenja zlata. No, mi kao evropljani ne možemo samo reći mi smo evo zabranili, ali e, ne možemo tom zabranom onda stvarati u drugim dijelovima svijeta e, veće okolišne probleme. Stoga e, mislim da je prijedlog komisije dosta dobar, naravno uvijek se može malo poboljšati, ali mislim da je jako važno da budemo u skladu sa pravilima iz konvencije. Izvjestitelj ima pravo kad je riječ da treba postrožiti postrožiti pravila kad je riječ o obavještavanju o proizvodima koji sadrže e, živu e, osim ako nema stvarno štetnih posljedica na okoliš i ako ne postoje alternativne verzije onda bismo ipak trebali e, gledati na koji način smanjiti korištenje žive u drugim u novim proizvodima i tu bismo mogli podnijeti niz amandmana što se tiče zubnog amalgama Nažalost, ja imam usta puno žive. I mislim da je stvarno jako dobra ideja da se to postepeno zabrani. Pročitala sam studije, pogledala dokaze, znam da je zubarima živa važna i stvarno mogu postojati neka mala područja gdje je živa doista najbolji materijal. No ja sam uvjerena da alternative koje već postoje i koje su tehnički izvedive da su vjerojatno dobre. Stoga smatram da bismo trebali krenuti sa stavom, dakle, e, da se potpuno izbaci živa iz amalgama, amalgama i onda da vidimo dakle, što se može od toga postići. Hvala, a sada gospođa Hvala vam. Vidim da se u principu svi slažemo oko toga. Živa je vrlo opasna za ljudsko zdravlje i zbog tog razloga ratifikacija Minamatske konvencije je vrlo važan korak. Europska unija bi trebala regulirati živu na e, mnogo strožim razinama nego sada. Stoga mislim da bismo trebali imati stroža pravila nego e, ova koja su na snazi sada. I još nekoliko komentara na izvještaj Stefana Eka. Kao prvo, Podržavam cilj izvjestitelja da se jasno definira pravna osnova i podržavam činjenicu da bismo trebali imati iste standarde unutar Europske unije i u trećim zemljama iz kojih se uvoze ili izvoze proizvodi koji sadrže živu. Te treće zemlje koje nemaju tehnologiju da se na e, pravila način bave živom, to jest da prerađuju živu, trebale bi imati mogućnost e, izvesti taj opasan otpad u e, Europu kako bi se u Europi mogao zbrinuti na odgovarajući način. način. Amalgami, ne slažem se da bismo to trebali u potpunosti zabraniti, smatram da bi se trebalo smanjiti korištenje amalgama, i to je u skladu sa konvencijom iz Minamate. Korištenje ovog, e, ove vrste amalgama mora biti odobreno jedino ako je to jedina jedino dostupno rješenje ili jedina tvar koja se recimo može koristiti u određenom, nekom određenom slučaju. Izvjestitelj je pripremio neke amandmane koji su pojasnili, zapravo koji traže od komisije da pojasni svoj e, prijedlog i ja podržavam recimo razvoj novih tehnologija kako živu ne bismo ni trebali koristiti u budućnosti i kako bi došlo do e, smanjenja broja proizvoda koji sadrže e, živu. Isto tako moramo ponovno analizirati zakonodavstvo koje će imati učinak na živu ili na količinu žive, te bismo trebali e, stvarno ići prema tome da se u potpunosti prestane koristiti živa. Hvala vama sada gospođa Rivazi. Hvala gospodine predsjedatelju. Kad slušam kolege, imam osjećaj da se slažemo oko određenog broja pitanja. Svi se sada slažaju, čak i komisija, da je živa prijetnja kako za zdravlje, tako i za okoliš, to na globalnoj razini i da je naša zadaća da budemo ambiciozni i da je se riješimo na najefikasniji mogući način i što je brže moguće. Prijedlog komisije, prema mojem mišljenju, nije dovoljno ambiciozan. Slažem se s izvjestiteljem koji je ipak taj e, stav e, poboljšao i predložio je niz amandmana. željela bih reći nekoliko stvari. Kao prvo, izvoz proizvoda koji sadrže živu. Teško mi je shvatiti kako Europa može izvoziti neke od tih proizvoda koji ih zabranjuje na jedinstvenom zajedničkom tržištu. Ako ćemo primjerice to e, izvoziti, to će onda uglavnom biti baterije koje zapravo ne sadrže više od 2 mg po bateriji. Ali imat ćemo zapravo izgleda dvije, dva tržišta. S jedne strane tržište koje štiti Europu i drugo tržište koje je vanjsko tržište. Meni se čini da takva situacija nije održiva. Druga stvar, e, korištenje žive dva su glavna načina korištenja, jedno u dentalnoj medicini vezano e, uz amalgame i drugo vezano uz katalizatore. Što se tiče dentalnih amalgama, znamo da otpad iz e, amalgama koji sadrži živu već jest nešto što se smatra opasnim otpadom prema europskom zakonodavstvu. Sad ćemo zapravo e, okrenuti stranicu i tražiti potpunu zabranu od 31. prosinca 2021. To je ipak jedan prijelazni rok tijekom kojeg se može pronaći alternativno rješenje. Pogledajte Švedsku i Dansku. Oni ne koriste amalgame na bazi žive. Što koriste? Koriste smolu, koriste zelenu i cement i jako im dobro ide, a to koriste kako kod djece, tako i kod odraslih. Dakle, u trenutku kad postoje alternative, zašto ne u tom smjeru? E, razgovarala sam sa zubarima i oni su toliko navikli na korištenje amalgama na bazi žive da kažu ba ne, ali to se jako lako koristi, modelira i tako dalje. Međutim, morat će promijeniti praksu. Moramo im reći da nakon 2021. godine neće više moći koristiti živu, osim u izuzetnim, vrlo rijetkim izvanrednim slučajevima. Pogledamo li koji su tu, zaista vidimo da su vrlo rijetki. Druga stvar, treba imati na umu da u određenim e, sastavnicima ne smije biti bisfenola. Vidjeli smo da se zapravo ne radi o bisfenolu samo, već da se također radi o derivatima e, koji e, mogu predstavljati određeni rizik. Živa se mnogo koristi u u alkalnoj industriji. Koristite primjerice za proizvodnju dijafragma i sličnih proizvoda. Do 2007. godine e, nismo zapravo postavljali nikakve granice, naime tako dugo dok ne postavite granice, tehnologija se neće mijenjati i napredovati, međutim sada granice postoje i potrebno je navesti prag. Zatim e, katalizatori za biodizel, proizvodnju biodizela. Postoje europska poduzeća koja e, proizvode sodi i metilat, a da pritom u procesu obrade ne koriste žive i e, od 1. E, siječnja 2018. godine to će biti u potpunosti zabranjeno. E sad nekoliko riječi o otpadu koji sadrži živu, kako tekućem, tako i krutom. E, komisija govori o eventualnom mogućnosti skladištenja skladištenja u tekućem obliku, međutim to ipak nije moguće. Sada se govori o takozvanoj solidifikaciji žive gdje bi se ona skladištila u e, krutom stanju. Dakle, sve zemlje koje imaju tekući otpad e, koji sadrže živu trebale bi ga učiniti krutim Međutim, postoje države članice koje nemaju odgovarajuću tehnologiju. Sada postoje, međutim, njemačka poduzeća koja uspijevaju zapravo napraviti tu određenu mobilnu solidifikaciju, što znači da dolazi do transfera tehnologija, gdje se tehnologija može prepaciti u državu članicu u kojoj toga nema, kako bi se uistinu obavio proces solidifikacije. Znamo i sami da isto tako ne smijemo raspršiti otpad, zato što ćemo izgubiti sljedivost i zapravo imamo situacije u kojima nije sasvim jasno gdje su stvari završile. E, svaka zemlja stoga treba upravljati svojim otpadom, a onda trebamo vršiti transfer tehnologije, a ne otpada. Posljednja stvar koju želim reći je razlika između privremenog i trajnog skladištenja. Iskustvo je pokazalo što se dogodilo u Njemačkoj. Vidjeli smo što se dogodilo u Strasburu svaki puta kada se skladišti velika količina onda to zapravo ide u dubinu eh, dolazi do kolapsa ili primjerice dolazi do eventualnih eh, poplava i slično. Ne možemo stoga e, pohranjivati niti skladištiti živin otpad u velike dubine niti na nestabilnom terenu što znači da tu vid moramo činiti na površini. A znamo i sami da ako to činimo isto kao s radioaktivnim otpadom u nekom trenutku potpad će izgubiti stabilnost i počet će predstavljati opasnost za okoliš. Hvala lijepa, toliko od mene. Zahvaljujem izvjestitelju na dobrom stajalištu. Hvala, vam sada gospođo Hvala Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Inficiranje velikog broja ljudi od 1932. do 1956. u Japanu pod e, za takozvanom minimatskom bolešću, bolešću minimata, zaista se pokazala tragičnim. Živu danas pronalazimo kako u ribama, tako i u različitim industrijskim proizvodima, u amalgamima, baterijama i mnogim drugim proizvodima, to je rečeno. Također industrija koristi e, tu e, taj sastojak, dakle živu u određenim postupcima kao što je primjer slučaj s ekstrakcijskim e, industrijama. E, Minamata konvencija je potpisana u Japanu i 26 država članica Europske unije čini ukupan broj od 136 zemalja koje su je potpisale. Vrlo je važno, međutim, da idemo u smjeru da korištenje žive ne može biti pravilo, već samo izuzetak. Također, prisjetimo se Estonije i Portugala i pozovimo te zemlje na jedan konstruktivni dijalog i zatražimo da potpišu konvenciju iz Minamate. Komisija ne bi smjela isključivati e, države iz bilo kakvih odluka koje se tiču uvoza i izvoza proizvoda koji sadrže živu. Kada govorimo o odobravanju novih proizvoda ili novih proizvodnih tehnologija u kojima se koristi živa ili eventualno unošenju modifikacija, vrlo je važno da se industriji naglasi da je potrebno poštivati konvenciju iz Minamate. Države članice vrlo često preuzimaju međunarodne obveze i kao takve mogu zatražiti primjerice e, da se podnosi izvješće tajništvu konvencije. To mogu za sada činiti pojedinci u svoje ime, ali ne i države članice u svoje ime. Hvala vam sada gospođa Juso. Hvala vam. Hvala i izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Ovaj prijedlog je zapravo prilagodba strategije o živi konvenciji iz Minamate. Ono što želim reći jest da je prijedlog komisije razočaravajuć. Zato što kao prvo ignorira postojeće zakonodavstvo, zatim Upitna je i s međunarodnog gledišta, a to je potvrdilo i samo vijeće, zato što ne ispunjava ono što stoji u konvenciji iz Minamate. A kad je riječ o skladištenju, e, propisi nisu niti najprimjereniji, a niti najmoderniji. No, na kraju moram čestitati izvjestitelju jer je napravio dobar izvještaj, e, istaknuo je važne pogreške, na primjer kad je riječ o ograničavanju upotrebe, što stoji u prilogu 3 te kad je riječ o proizvodnji e, metila i natrij metila. I osim toga definiraju se e, vrlo strogi rokovi za prestanak korištenje, e, korištenja živa u tim tehnikama, baš kao što stoji u konvenciji Minamate. Što se tiče zbrinjavanja i skladištenja ostataka žive, komisija predlaže sljedeće nedosljednosti. Kao prvo, nije moguće da komisija dopušta skladištenje ove žive prema pravilima zapravo mm, što je protivno pravilima. Mm, živa je nestabilan materijal i može ispariti. To je jedan od najvećih e, rizika. Prema Bazelskoj konvenciji, u kojem se također spominje konvencija iz Minamate, ostanci žive ili spojevi žive moraju biti stabilizirani ili solidificirani prije nego što se uklone. A naša direktiva o e, ostacima e, govori da se na odlagališta mogu zbrinjavati samo određeni, e, Znači, komisija su se odlučila za onu najmanje strogu verziju. Dozvoljava se samo zbrinjavanje ispod zemlje i to bez ikakvih ograničenja. Do sada se podzemno skladištenje e, koristilo samo za radioaktivne tvari i to zbog njihove radioaktivnosti. U slučaju žive, ona nije radioaktivna, stoga smatram da je bolje skladištiti je na površini zato što se e, bolje kontrolira i zato što sprječava e, dozak u kontakt sa podzemnim vodama. To je opcija koju bi trebalo svakako bolje e, prostudirati. Zatim komisija traži, predlaže E, skladištenje u rudnicima soli i to bez ikakvog obrazloženja. Procjena e, studija, e, procjena učinka komisije ima više od 190 strana, nijedna jedina rečenica nije posvećena zbrinjavanju te rizicima koje to donosi. Dakle, ništa u 190 stranica o tome ne govori. Rudnici soli su vjerojatno najbolje mjesto za skladištenje zapravo nisu vjerojatno među boljim e, opcijama zato što ne osiguravaju nikakvu zaštitu, a osim toga sal, sol je vrlo porozna. Mislim da bi komisija trebala bolje proučiti opcije koje ima i komisija nam predlaže usklađivanje ali po manje strožim pravilima. Postoje opcije, postoje tehnike kojima se sve ovo može riješiti. Ja živim od na 100 km od najvećeg rudnika žive na e, svijetu koja se eksploatira još iz doba Feničana. Vjerujte mi, postoje odlični tehnici, e, tehničari koji su godinama radili sa živom, koji to jako dobro poznaju i znaju na koji je najbolji način e, preroditi živu. I smatram da postoje mnogo bolje mogućnosti od ovih koje komisija predložila. Ja ću naravno podnijeti nekoliko amandmana i, amandmana i spremna sam razgovarati sa izvjestiteljem i sa izvjestiteljem izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam, a sada gospodin Florens. Hvala lijepa. Mislim da ne postoji nitko u ovoj dvorani ko bi pobijao da je živa jedna od najopasnijih tvari za koje znamo. Međutim, moramo kazati na to da x puta u zadnjih 20 godina smo imali raspravu o živi. Bilo je kolega koji nisu tada sudjelovali. O tome smo jako dugo razgovarali i postoje propisi. Postoje zemlje u kojima se praktički uopće ne koristi amalgam, a isto se odnosi i na pitanje izvoza žive. Mislim da je to nepristojno izvoziti e, otpadnu živu. Mi bismo to trebali osigurati da se to uopće ne događa. E, međutim, ova opća zabrana žive nije nešto što bi meni osobno bilo prihvatljivo, jer ono što je iznimno važno je samo rukovanje živom. Postoje razno razne primjene žive gdje ne postoji odgovarajuća zamjena i zato tu moramo razmišljati o sigurnoj primjeni. E, naravno da ne smijemo bacati u otpad razno razne materijale, to je doista nemarno, ali e, sigurno rukovanje u određenim industrijskim granama, primjerice za proizvodnju novih fungicida ili sredstava za zaštitu e, bilja, tu ne bismo trebali uvoditi prepreke već smo razgovarali o e, starim štetnim e, tvarima, sada postoje nove mogućnosti za proizvodnju novih sredstava za zaštitu bilja. Ja sada kažemo, postoje i predproizvodi gdje postoji sigurna primjena, a sada ih želimo zabraniti. Dakle, ako vodimo politiku zaštite okoliša samo u smislu da donosimo zabrane, dragi kolega Ek, to mi se čini suviše jednostavnim. Moramo točno pogledati i provjeriti gdje postoje opasnosti. Termometre sa živom smo zabranili još prije 20 godina, to je to stoji, ali moramo definirati gdje postoji mogućnost sigurne primjene i to trebamo dopustiti u industriji kako bi postojale mogućnosti za inovacije. Ako to ne učinimo, onda ćemo u budućnosti morati razmišljati o tome gdje ostvarivati e, rast e, i dobit. E, naravno da postoje određene pravne praznine. I Moram e, isto tako spomenuti i broj amandmana. Imali smo situacije kada je bilo 2000 amandmana, kada bi bilo samo pola e, njih uvaženo, onda živa nikada ne bi ugledala svjetlo dana. Međutim, e, točno postoji definicija primjene žive. U nekim slučajevima postoji stroga zabrana i to je dobro. Međutim, postoje neka druga područja u kojima moramo reći da postoje E, propisi o zaštiti na radu. Nažalost, situacija nije ravnomjerna u cijeloj Europi i tu treba definirati stvari, ali mislim da bismo za dvije, tri godine morali imati reviziju. Međutim, molim vas lijepo, nemojte industriji zabraniti sve, jer na koncu ćemo imati problema gdje zaposliti ljude. Hvala. Merci beaucoup, monsieur le président Florence. Je passe maintenant la parole. Hvala lijepa. Sada dajem riječ eh, Mikolašiku. Izvolite. Hvala vam lijepa. Želio bih se očitovati što se tiče ove teme. Detaljno sam proučio ovu temu i postoji nekoliko stvari o kojima bih želio govoriti. Pritom bih molio da naš pristup bude realan i objektivan nešto se tiče procjene različitih pojedinačnih pristupa. Naravno da trebamo zabraniti živu ondje gdje je to potrebno i slažem se s onim što je rekao izvjestitelj. Trebamo tražiti rješenja koja će nam omogućiti napredak. A svugdje gdje je to moguće, trebamo zamijeniti živu u proizvodnji i u proizvodima, a ondje gdje to nije moguće, trebamo postupati u skladu sa sličnim procedurama i elementima. U svakom slučaju trebamo tražiti alternativne rješenja. Imamo situacije gdje se živa koristi kao katalizator, ali postoji primjena u svojstvu klorid polimera. Postoje različite primjene i različiti postupci proizvodnje u Europskoj uniji. Nije točno ono što tvrdi komisija u smislu da takvi proizvodni postupci više ne postoje u Europskoj uniji. Oni još uvijek postoje i ono što nam je potrebno su prijelazna razdoblja kako bismo tražili alternativna rješenja. Ne možemo prestati primjenjivati određene repromaterijale preko noći. Kod drugih tvari imali smo uravnotežen pristup, a ovdje bih također molio odgovarajuću prilagodbu rokova. Postoje određeni amandmani u kojima se predlaže rok do prosinca 2020. jer iznimno je važno osigurati da ne postoji prisutna štetnih tvari u okolišu. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Sasvim kratko bih postavio pitanje komisiji. E, već je spomenuto pitanje zabrane izvoza. U postojećoj uredbi postoje određene iznimke od e, zabrane izvoza i to za potrebe istraživanja i medicinske svrhe. U ovom prijedlogu komisije ova iznimka od zabrane izvoza predviđena je samo za potrebe istraživanja. I zato bih imao pitanje za komisiju. Što se onda događa sa pitanjem iznimki za medicinske svrhe? Posebno kada govorimo o homeopatskim e, lijekovima, živa je potrebna u malim količinama kao podloga i tu se e, ne može pronaći alternativno rješenje. E, koje e, rješenje komisija predlaže za takve situacije? Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Françoise Grostet. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Bit ću vrlo kratka, zato što je već rečeno određeni broj stvari na koje sam se ja željela osvrnuti. Moram reći da se u potpunosti slažem sa svima onima koji su rekli da živa predstavlja zaista rizik za zdravlje, tako i za okoliš, ali ja mislim da stajalište koje je zauzeo izvjestitelj jest dosta strogo u odnosu na stajalište komisije. Nama je stajalište komisije zapravo više odgovaralo Postoji niz amandmana koje je podnio izvjestitelj koji me brine. Primjerice, potpuna zabrana uvoza proizvoda koji sadrže živu, kao i proizvodnja proizvoda koji sadrže živu kolega koji je govorio prije mene upravo je rekao da je to nešto što bi bilo kontraproduktivno. Zašto? Zato što u farmaciji još uvijek se koristi živa, konkretno u homeo e, i u homeopatskim lijekovima koji su derivati žive i to su odobreni derivati koje su odobrila nadležna regulatorna tijela i danas imaju pozitivne efekte. Stoga treba biti oprezan e, kako ne bismo bili u situaciji da automatski zabranimo proizvode koji sadrže žive. Trebamo imati prijelazno razdoblje dok se ne pronađu alternativna rješenja, a trenutačno ta alternativna rješenja u područjima koja sam upravo navela ne postoje. E, želim dakle reći da je izvjestitelj zauzeo vrlo rigidno, vrlo strogo stajalište Međutim, e, da, slažemo se da treba e, snažno ograničiti korištenje žive, e, očekivati da se zabrani u određenim slučajevima, ali istovremeno treba biti vrlo oprezan zato što u određenim područjima još uvijek trebamo darivati žive. Hvala lijepa gospođo Grosteta, sada dajem riječ gospođici Winning, gospođi Winning iz komisije. Thank Hvala vam i dobar dan svima. Ja ću u odgovorima se pokušati koncentrirati na opći kontekst našeg prijedloga, te nastojat ću odgovoriti na neka od pitanja koja su se javila za vrijeme rasprave. Hvala svima na primjedbama. Mislim da vaše primjedbe predstavljaju dobar doprinos ovoj raspravi koja se nalazi pred nama i interinstitucionalno. Dakle, moram vas podsjetiti da u cijelom svijetu Europska unija je predvodnik u, definiranju ove politike zato što smo e, već smanjili korištenje žive za jedno 80% i ograničili korištenje žive u e, proizvodima i procesima e, kroz direktivu o industrijskim emisijama te kroz REACH. Isto tako moramo priznati da je međunarodno djelovanje ono najbitnije u ovom području, zato od 40 do 80% žive koje se e, nakuplja u Europskoj uniji dolazi i sa drugih dijelova svijeta. Minamatska konvencija je bila e, vrlo velik uspjeh e, okolišne diplomacije Europske unije, budući da su je podržale velike zemlje u svijetu poput Kine i SAD-a i Japana i u principu se temelji na kopijama pravne stečevine Europske unije. Tome se konvencijom smanjuje emisije žive diljem svijeta, osiguravaju se jednaki uvjeti budući da će sva gospodarstva u razvoju, mora, to jest najveća gospodarstva, morati primjenjivati iste standarde. A to znači da će e, tu posla imati i inovativna industrija iz Europske unije koja pronalazi alternative bez žive. Stoga, prijedlog komisije želi osigurati visoku razinu zaštite zdravlja građana i okoliša i usklađuje propise Europske unije sa konvencijom kako bi e, zemlje članice Europske unije i sama Europska unija to brzo ratificirale. Zabranjuje se korište žive u proizvodima, industrijskim procesima e, i smatramo da to predstavlja veliki korak naprijed u potvrđivanju globalnog vodstva, u smanjenju e, emisija žive. A dopustite sada da se osvrnem na neka od ključnih pitanja koja su spomenuta za vrijeme rasprave. E, zubni amalgam. Smatramo da ići dalje od zahtjeva konvencije, da je to važno i zbog toga smo predložili da se e, to odvoji kako bi se e, znatno smanjilo onečišćenje vode živom, a drugo da se dopusti korištenje samo amalgama u kapsulima kako bi se zaštitili i stomatolozi i pacijenti. Nismo zabranili zubni amalgam s obzirom na to da još uvijek nismo pronašli e, znanstvene dokaze koji bi išli u prilog tome. Isto tako mislimo, e, zapravo zemlje članice imaju različite scheme i one su e, one su te koje će to najbolje regulirati u vlastitim zdravstvenim sustavima. Kad je riječ o otpadu, mi smo željeli zadržati opciju da se 6000 tona tekuće žive otpada da se premjesti u e, sigurna podzemna skladišta. To bi bio učinkovit način da se e, izbjegnu novi skandali sa curenjem žive koji su već e, koji su se već dogodili u prošlosti i naštetili ugledi, ugledu Europske unije. Ako bi zemlje članice dozvolile skladištenje samo e, krute žive, to jest otpad od žive, no za sada ne postoje dokazi na, o tome a tek postoji jedan dokaz, a e, ostali nisu pokazali da mogu koristiti nove tehnologije. U tom slučaju se živa može e, skladištiti 10 godina nakon dakle, pretvaranja u kruto stanje. To bi također tražilo vrlo pažljivo praćenje i kontrole, a to bi onda moglo dovesti do dodatnog administrativnog opterećenja. Treći problem koji je postavljen odnosio se na o izvoz. Mislim da povezivanje unutarnjeg tržišta i proizvoda koji sadrže živu, da bi to moglo dovesti do premještanja proizvodnje u treće zemlje gdje su kontrole manje strože. I time ne bismo postigli ciljeve koji se odnose na zaštitu okoliša koje smo se definirali. Isto tako mislim da bismo na taj način zakomplicirali buduće odluke i zbog toga smatramo da ako želimo osigurati tržište na kojem nema e, žive, kao prvo da osiguramo ispunjenje konvencije sa našim trgovinskim partnerima, a zatim da revidiramo klauzule i e, uvjerimo naše partnere da prošire svoje kontrole i da usvoje nove standarde Europske unije. I to je prema našem mišljenju najučinkovitiji način da se bavimo europskim standardima. Dakle, strožima nego ovi što su u konvenciji o izminamate. Zatim što se tiče spojeva žive, trebalo bi osigurati izuzeće za korištenje u farmaceutskoj industriji. Mi smatramo da izuzeća na zabranu uvoza se vrlo teško provode i komisija je zadržala izuzeća samo tamo gdje imamo vrlo čvrste dokaze. Korištenje žive u farmaceutskim proizvodima je, ja mislim, vrlo ograničeno i smatram, da ima dovoljno globalne opskrbe i da nema potrebe da Europska unija e, izvozi živu. Što se tiče uvoza žive i zabrane zapravo uvoza, Smatramo da potražnja za živom pada, da to je posljedica ovih ograničenja, no Europa će i dalje trebati uvoziti živu, dokle god naše sposobnosti recikliranja ne osiguraju dostatnu opskrbu. Osim toga, važno je da ostavimo otvorena vrata kako bi Europska unija mogla pomoći zemljama u razvoju koje imaju poteškoća u zbrinjavanju otpada od žive. I mislimo da je to zapravo dobar argument e, za ovaj naš prijedlog. Zatim imamo postupak e, sa prethodnom suglasnosti i njega smo uključili u naš prijedlog i to je u skladu sa zahtjevima iz konvencije iz Minamate i e, kojim se onda mogu ograničiti uvozi žive u određenim slučajevima. Ja se nadam da sam odgovorila na većinu vaših e, komentara i stoga bih sada stala. Hvala vam. Euh, Hvala. Sada dajem riječ izvjestitelju Štefanu Eku za zaključnu riječ i zaključenje rasprave. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, na početku bih e, ipak e, zahvalio kolegi Florencu na ovom komplimentu u smislu da sam premlade da mogu procjenjivati stvari. Ja vjerojatno imam daleko više godina nego što bi ti mogao i pomisliti, ali tu se radi o e, dobroj i kvalitetnoj prehrani. U svakom slučaju zahvaljujem svim kolegama na komentarima i doprinosu. Možete e, biti sigurni da ću ja uzeti u obzir vaše konstruktivne napomene uvjeren sam da je svima nama iznimno stalo do zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Svi mi e, dobro znamo da nastojanja da se smanji negativan utjecaj žive nisu dostatna. Ono što nam je potrebno su učinkovitije mjere u Europi i diljem svijeta. Kako bismo to ostvarili, Bitno je proširiti opseg zakonodavnih mjera i iskoristiti mogućnosti i što se tiče ekonomskih implikacija u dugoročnom e, razdoblju. E, moramo imati hrabrosti, napustiti zonu udobnosti, suočiti se sa postojećim izazovima i pretvoriti ih u ekonomske mogućnosti. Pritom, e, naravno, ne smijemo zanemariti odgovornost Europe u odnosu na zemlje u razvoju. E, politika na području zaštite okoliša bila je vrlo često polazište za intenzivnu raspravu o novim tehnologijama i političkim pristupima. Što se tiče starih e, parola o ugrožavanju radnih mjesta ili preprekama za ekonomski razvoj, e, trebamo to e, zaboraviti i pretvoriti politiku zaštite okoliša u održivu politiku. A to znači da moramo štititi interese budućnosti, a to uključuje i sustavnu potporu inovacijama i industriji. Naravno, najvažniji interes u budućnosti je očuvanje e, našeg okoliša i sigurnosti za nas i našu djecu, za buduće naraštaje. Ukoliko ozbiljno želimo ograničiti primjenu žive, moramo željeti svijet s manjim sadržajem žive i zato moramo provesti odvažne mjere, a ne površne korekcije. E, politika na području zaštite okoliša je socijalna politika. To utječe na e, kvalitetu života svih ljudi. E, zadatak Eh, ekološke politike mora biti eh, da ovim interesima da snažan glas eh, moramo osigurati da načelo zajedničke odgovornosti ne padne u drugi plan zbog snage industrije. Progresivno društvo suočeno je sa velikim izazovima, posebno što se tiče industrije i njezine uloge na zasićenim europskim tržištima. Tu moramo omogućiti investicije. Okoliš i ekonomski uspjeh tjesno su povezani u tom kontekstu. Što se tiče okoliša, E, sada je 5 do 12. E, imamo samo jedan planet i sada ga trebamo dosljedno štititi. Zahvaljujem vam na pozornosti i veselim se budućoj e, suradnji svima vam želim ugodnu ljetnu stanku kako bismo nakon ljeta osnaženi krenuli u nove aktivnosti i obnovu našeg europskog doma i proveli one mjere koje su odavno trebale doći na red. Hvala. Hvala lijepa gospodine izvjestitelju, a sada dajem riječ gospođi Vinin koja je zatražila riječ. Hvala vam lijepa. E, ja se ispričavam što sam u svojim komentarima zaboravila zahvaliti izvjestitelju na ovom odličnom izvještaju. Zahvaljujem na tome što ste tako rano stavili na dnevni red ovaj izvještaj. Veselim se uspješnom zaključenju na vrijeme za ratifikaciju. Hvala vam lijepa gospodine izvjestitelju. Zahvaljujem i svim komentarima i na svim komentarima izvjestitelja u Sijeni. Hvala. Hvala lijepa. Mi vam zahvaljujemo i zahvaljujemo naravno gospodinu Eku, mladom i nadobudnom. Alors, euh, simplement, euh, avant qu'on ne passe prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, želio bih vas podsjetiti da amandmani moraju biti predani do 13. srpnja u podne. Glasovat ćemo u odboru 13. E, listopade. A sada prelazimo na sljedeću točku. Kao što je već bilo spomenuto, rekao je gospodin Lavija prije nekoliko trenutaka, Nećemo raspravljati s Olafom budući da, kao što ste i vidjeli, kao što znate, prošloga je tjedna sporazum o suradnji između Europske unije i Philip Morris International prestao važiti nije bio obnovljen, tako da nije bilo potrebe da se održi predviđena e, poslijepodnevna rasprava. Odmah prelazimo na 22. točku dnevnog reda razmjena mišljenja sa gospodinom Enrikom Wegenerom, predsjednikom E, radne skupine na visokoj razini za mehanizam e, za znanstveno savjetovanje. Dajmo mu odmah riječ, izvolite. Uh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. E, na samom početku zahvaljujem vašem odboru na tome što ste me pozvali da održim uvodno izlaganje. Ispričavam se, samo bih ljubazno zamolio da oni koji odlaze, odlaze u miru i tišini kako bismo mogli slušati izlaganje našeg govornika. Hvala. Hvala vam na razumijevanju. Izvolite. Hvala vam. Dakle, e, Zahvaljujem e, odboru na tome što ste me pozvali kako bih e, predstavio novi mehanizam za znanstveno savjetovanje. Ja se zovem Henrik Wegner i ja sam predsjedatelj e, skupine na visokoj razini za znanstveno savjetovanje. Inače sam profesor sigurnosti hrane i zoonoza. Uglavnom sam radio na izradi znanstvenih dokaza za ovaj odbor i druge odbor e, što se tiče važnih zakonodavnih prijedloga na području sigurnosti hrane i zaštite okoliša. Također sam izvršni potpredsjednik e, Tehničkog sveučilišta da, u Danskoj. Međutim, razlog zašto sam danas e, ovdje povezan je s time što sam odnedavno imenovan e, predsjedateljem e, skupine na visokoj razini za znanstveno savjetovanje. Sa mnom su tri člana iz tajništva Karse Kavalio. Siguran sam da ste ga neki od vas već upoznali, Jeremy Brain i Jan Mako Müller. Nadam se E, da ću vam u sklopu ovog izlaganja moći objasniti zašto smatram da je mehanizam za znanstveno savjetovanje iznimno važan e, dodatak e, radu onih tijela koje sudjeluju u znanstvenom savjetovanju u sklopu zakonodavnih procesa u Europskoj uniji. da vidimo hoće li tehnika funkcionirati. Samo trenutak. Eh, mogu li samo reći eh, sljedeći slajd eh, i stvari će odmah profunkcionirati. Ah, you also have to turn it on. Thank you. Izgleda da spravicu treba i uključiti. Hvala lijepa. No, Ovaj e, mehanizam Europske komisije za znanstveno savjetovanje počiva na dugoj povijesti korištenja znanstvenih dokaza u definiranju europskih politika. E, kreće sa osnivanjem zajedničkog istraživačkog centra i e, njegovim uključivanjem u sustav potpore na znanstvenom i tehnološkom području. A služio je kao podloga za eh, zakonodavne procese u Europskoj uniji u različitim eh, tehnološkim eh, segmentima. Kao što smo vidjeli, osnovano, osnovan je velik broj decentraliziranih agencija od početka 90-ih. Isto tako osnovan je i odbor STOA kao potpora parlamentu, a 2012. uvedena je i funkcija glavnog znanstvenog savjetnika. Riječ je zapravo o nekoj vrsti produžetka ove funkcije e, i to je zadatak koji sada ispunjava mehanizam za znanstveno savjetovanje. Sigurno ste svjesni uspjeha ove funkcije, e, tako da je predsjednik Juncker donio odluku da je potrebno razmisliti i redizajnirati ovu funkciju u novom obliku. Tako da je od povjerenika moje da se zatraženo da predloži novi mehanizam koji bi ispunjavao zadatak mehanizma za dostavu znanstvenih savjeta na visokoj razini u sklopu komisije, a to tijelo također služi kao žarišna točka za pružanje znanstvenih savjeta u svim fazama zakonodavnog procesa u Europskoj uniji. Rezultat razmišljanja povjerenika doveo je do uspostave mehanizma za znanstveno savjetovanje, a to je nešto što možete vidjeti u e, samom središtu ovog slajda. Sastoji se od e, skupine na visokoj razini znanstvenih savjetnika, sedam osoba, kasnije ću ih spomenuti poimence. Također imamo i tajništvo koje pruža operativnu potporu skupini na visokoj razini. U usporedbi sa ranijom funkcijom glavnog znanstvenog savjetnika riječ je o daleko većem tijelu, većoj funkciji koja ima više sposobnosti da se bavi složenijim pitanjima i e, većim opsegom posla. Mehanizam za znanstveno savjetovanje reagira na zahtjeve predsjednika i kolegija koje nam dostavlja povjerenik Mojdaš, a potom se daju povratne e, informacije kolegiju i povjereniku. Mi e, prikupljamo znanstvene doprinose od e, znanstvene zajednice i postojećih tijela Europske unije zajedničkog istraživačkog centra i e, šire akademske zajednice. Osnovna je ideja da trebamo koristiti sva znanstvena dostignuća i e, savjete na međudisciplinarni način, pri čemu je važan holistički pristup u odnosu na svako pitanje kojim se bavimo. Ovdje možete vidjeti e, članove, dakle, znanstvene savjetnike i povjerovnika. E, Cedric Vianney je na lijevo, e, poznati francuski matematičar, Ervila Fortunato, potpredsjednica, znanstvenica iz Portugala, također poznata u svojoj zemlji, Lodite Hoja, donedavno e, ravnatelj CERNA, e, fizičar, e, zatim Perl Dikestra, nizozemska znanstvenica Janoš Juniki, poljski molekularni biolog, Julia Slinga, glavna znanstvenica u meteorološkom institutu u Velikoj Britaniji. I e, ja koji sam specijaliziran za sigurnost hrane i e, tehnologiju, prehrambenu tehnologiju. Kao što vidite imamo e, stručnjake iz različitih znanstvenih segmenata, tako da praktički možemo reagirati na sva pitanja iz različitih politika i možemo osigurati multidisciplinarni doprinos e, u izradi e, različitih politika. Koji su zadaci mehanizma za znanstveno savjetovanje i praktički ove skupine? E, zadatak je reagirati i pružiti neovisne znanstvene savjete u sklopu pripreme e, politika i zakonodavstva u Europskoj uniji u svako doba, u svakom segmentu, a to uključuje e, različite situacije, dugoročno, srednjoročno, kratkoročno gledano, a isto tako i krizne situacije kada je znanstveni savjet potreban hitno. Iznimno je važno da ne dolazi ni do kakvog eh, preklapanja niti dupliciranja koje bi proizašlo iz velikog broja postojećih odbora i agencija koje već djeluju. Eh, naš rad eh, mora biti komplementaran u odnosu na postojeće aktivnosti a ne smije duplicirati ono što već postoji. Osim toga, e, mora se uvijek pružiti i procjena e, održivosti i ograničenja znanstvenih dokaza. E, u svom djelovanju moramo biti proaktivni, definirati politička pitanja gdje su potrebni znanstveni savjeti, moramo podnositi preporuke za poboljšanje što se tiče interakcije između e, političkog i znanstvenog sektora, a moramo raditi i na jačanju e, sinergijskih učinaka e, u suradnji sa drugim savjetodavnim strukturama. Želio bih ovo malo elaborirati. E, mislim da bi to eventualno moglo biti područje na kojem e, bismo potencijalno mogli uvesti najvažnije promjene u odnosu na opći ustroj e, i sposobnosti na razini Europske unije za znanstveno savjetovanje. Komisija je uspostavom ovog mehanizma također pozvala sve E, nacionalne zajednice akademika znanstveno istraživačke radnike da sudjeluju na europskoj razini u izradi i pružanju e, znanstvenog savjetovanja kod pripreme politike. E, na samom početku situacija je bila rascjepkana Brojne države članice, uključujući i moju vlastitu, imale su akademske zajednice koje nisu baš imale neku aktivnu ulogu u smislu sudjelovanja u javne, javnim raspravama e, i formiranju e, političkih odluka temeljem kvalitetnog znanstvenog savjetovanja. Mislim da nakon uspostave ovog mehanizma i uspostave suradnje sa akademskim zajednicama uspijevamo osigurati okvir za aktivniju ulogu znanstvenog savjetovanja u pripremi politika na razini Europske unije i postoji mogućnost doprinosa iz različitih izvora koji su neovisni, a funkcioniraju na najvišim e, znanstvenim razinama. E, ne samo da je riječ o neovisnom znanstvenom savjetovanju, a to je vrlo važan element, e, postoji i iznimna razina transparentnosti. Sve ono što radimo objavljuje se na internetskoj stranici, a cilj je osigurati maksimalnu transparentnost. Svi zapisnici sa sastanaka i sva dokumentacija u kojoj se opisuje naš rad, e, aktivnosti koje provodimo, faze u kojima se nalazimo, zaključci o određenim temama, sve se to objavljuje na našoj internetskoj stranici, tako da e, to mogu pročitati svi koje to zanima. Sada bih želio reći e, nešto više o temama kojima smo se do sada bavili. E, prvobitno e, smo se bavili sa dvije teme s ciljem pružanja znanstvenog savjetovanja. Jedna od tih tema je kibernetička sigurnost. Neću na ovom odboru duljiti o toj temi. Čini mi se da bi druga tema mogla biti zanimljivija za ovaj odbor i zato bih e, o tome želio reći nešto više. E, objasnit ću što smo učinili i tako vam približiti na naš način rada. Ovdje se radi o, zatvaranju jaza između e, emisija e, lakih vozila u stvarnom svijetu i rezultata laboratorijskog ispitivanja. Zadatak koji smo dobili temelji se na zahtjevu povjerenika Kanjetea, upućenog povjereniku Moedasu. E, temeljem zahtjeva mi smo izradili dokument u kojem definiramo opseg i definiramo prirodu posla koji e, trebamo provesti u dijalogu s povjerenikom donesena je odluka da trebamo e, provesti planirane aktivnosti. Ovaj dokument e, u kojem se definira opseg projekta definira koje aktivnosti provodimo i dvije dodatne aktivnosti koje provodi komisija. Naime, cilj je osigurati da novi sustav ispitivanja emisija bude što reprezentativniji e, što se tiče stvarnih emisija na cesti, a osim toga moramo i razmotriti mogućnosti e, korištenja E, podataka o potrošnji e, goriva kako bismo se približili procjenama koje su bliže e, podacima o stvarnim emisijama vozila na cesti. Pitanja kojima ćemo se baviti u ovom kontekstu su sljedeća. Koja je europska i e, globalna znanstvena osnova za poboljšanje mjerenja emisija CO2 lakih vozila i potrošnje goriva, a kako bi se e, dobile vrijednosti koje su bliže prosjeku u stvarnom, e, stvarnim okolnostima. I drugo, e, koji bi se pristupi mogli uzeti u obzir, koje su njihove prednosti i nedostaci i u smislu pouzdanosti i transparentnosti i e, koje dodatne znanstvene i analitičke aktivnosti bi u tom kontekstu mogle biti potrebne. Stoga je naš cilj predočiti, odnosno provesti e, znanstveno utemeljenu analizu različitih opcija i e, dostaviti podatke koji se onda očekuju u sklopu političke rasprave u narednim godinama. Ovdje imate vremenski okvir od trenutka kada smo dogovorili izradu dokumenta o opsegu projekta E, definirali smo krajnji rok do listopada za usvajanje mehanizma. E, riječ je o dugotrajnom procesu. Trenutno se nalazimo u fazi istraživanja e, znanstvene literature i prikupljanjem dokaza. Osim toga, posjetili smo zajednički istraživački centar u Ispri u lipnju smo održali radionicu stručnjaka e, koje smo pozvali temeljem pažljive procjene s obzirom na njihovu reputaciju na globalnoj razini. Riječ je o najpriznatijim stručnjacima čiji rad je komplementaran, a cilj je obuhvatiti raznorodna pitanja. E, ti stručnjaci pozvani su na radionicu u Lisabonu. E, postoji e, ogroman znanstveni doprinos koji smo ondje evidentirali i temeljem toga dalje radimo. U rujnu e, će se održati sastanak dionika. E, cilj je pozvati dionike i izvan znanstvene zajednice kako bi nam i oni dostavili informacije koje su bitne za rad e, skupine na visokoj razini a prije nego što izradimo naše konačno mišljenje koje bi trebalo biti gotovo u listopadu. Ovdje možete dakle vidjeti na koji način ne radimo. Prikupljamo dostupnu literaturu kao što je to i uobičajeno u postupku izrade znanstvene procjene i znanstvene studije. Imamo e, radionicu stručnjaka koji su odabrani temeljem svojih znanstvenih zasluga. Njihov doprinos je iznimno važan. Nakon toga ulazimo u dijalog sa relevantnim dionicima prije nego što krenemo sa izradom e, konačnog e, mišljenja u e, sklopu mehanizma za znanstveno savjetovanje. Nadam se da ste temeljem ovog primjera uspjeli vidjeti naš način rada. To je način koji ćemo i dalje primjenjivati što se tiče vrlo složenih tema kod kojih je bitan multidisciplinarni znanstveni pristup. Osim toga bih e, istaknuo, a to je već e, prikazano i na našoj internetskoj stranici, da smo radili na nekim drugim temama u kraćem vremenskom okviru. E, pritom nije bio cilj izraditi mišljenje, nego dati pojašnjenje. Izradili smo i obrazloženje koje se odnosi na glifozat. Cilj je bio izvijestiti predsjednika i e, nadležnog povjerenika o postojećoj situaciji što se tiče znanstvenih studija i procjena učinka glifosata. Dakle, tri teme e, su trenutačno na dnevnom redu što se tiče našeg rada. Time zaključujem ovo izlaganje. Rado ću odgovoriti na sva pitanja koja mi postavite. Hvala. Hvala lijepa. Nitko od kolega nije se javio za riječ. Želi li možda netko sada zatražiti riječ? Nema pitanja? Izvolite, kolegice Gerling. Hvala. Željela sam samo postaviti pitanje vezano uz vaše odnose s Europskim parlamentom ili eventualno nepostojeće odnose. Što mislite da bi se moglo učiniti vezano uz to? Ako ćete se baviti pitanjima kojima se mi bavimo i davati informacije komisiji, gdje prema vašem mišljenju u tu sliku uklopiti Europski parlament? Imate li kakvu ulogu u smislu davanja savjeta parlamentu? Merci beaucoup. Donc je... Thank you very much. Um, Hvala, izvolite. Rekao bih neizravno, ali mišljenja i ishodi koji proizlaze iz mehanizma za znanstveno savjetovanje biti će dostupni putem rasprava, informiranih rasprava i eh, kroz odluke koje će donositi parlament. Ja se stoga nadam da ćemo na taj način moći pomoći u kvalifikaciji političke rasprave, a s vremenom i odluka koje se donose u parlamentu. Imali smo već suradnju sa odborom STOA i sasvim je jasno da trebamo posjedovati znanja o političkim raspravama koje se vode u područjima u kojima mi radimo na razvoju obuhvatnih znanstvenih evaluacija. Na taj način moramo se pobrinuti da naš ishod bude što konstruktivniji i što korisniji za proces donošenja političkih odluka. Hvala lijepa. Ako se nitko drugi ne javlja za... A, gospođa Krstet, izvolite. Da, dakle, vi ovisite o Europskoj komisiji, to ste rekli. To zapravo znači da nastavno na što rekla moja kolegica, mi osobno ne bismo vas mogli zatražiti znanstveni savjet. Primjerice, radili smo na disruptorima endokrinološkog sustava. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju, vrlo emotivnom pitanju, ali ipak treba sačuvati zdrav razum. I pokušavamo zapravo dobiti najobrazloženije, najutemeljenije moguće mišljenje. Kad se radi o jednom takvom pitanju primjerice, bismo li mogli od vas tražiti mišljenje koje bi rasvijetilo situaciju budući da se radi o neovisnom mišljenju? Izvolite gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa. E, način na koji ja vidim naš način rada jest da ili odgovaramo na zahtjev komisije ili radimo na vlastitu inicijativu. A kada radimo na vlastitu inicijativu, imamo priliku uzeti u obzir pitanja za koja smatramo da bi nam pomogla u podastiranju relevantnog e, znanstvenog ishoda. Kada govorimo o disruptorima endokrinološkog sustava, svjestan sam obuhvatnog posla koji je već u tijeku ja osobno ne mislim da bismo mogli tome dati neku posebnu dodanu vrijednost, ali uz čitav niz pitanja kojima se bavimo i o kojima raspravljamo, to je svakako nešto što se nalazi na našem popisu kao jedna od tema kojom ćemo se baviti. U dijalogu sa akademijama možemo pozvati akademije da se i same pozabave određenim pitanjima, jer kao što je jasno iz moje prezentacije, možemo odraditi četiri do pet, možda šest pitanja godišnje, a osim toga postoji čitav niz mnogo težih pitanja na kojima treba dodatno raditi u smislu razvoja znanstvenih procjena za donositelje političkih odluka. Ja mislim da je snaga mehanizma za znanstveno savjetovanje u tome što možemo pokrenuti konstruktivan i vrlo strukturiran dijalog sa svim akademijama znanosti u Europi, a to bi nam onda omogućilo da imamo mnogo čvršći temelj za davanje ulaznih informacija koje će poslije donošenja političkih odluka na europskoj razini. Nacionalne akademije znanosti mogu stoga zapravo dati veću potporu političkim raspravama na europskoj razini, a time i utjecati na određene odluke. Hvala lijepa. Nitko se drugi ne javlja za riječ. Hvala lijepa gospodine eh, predsjedniče na ovom izlaganju. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, točka 23. radi se o rezoluciju e, o rezoluciji o transmastima. Postoji određeni broj supodnositelja, odnosno supokrovitelja koji nisu ovdje, međutim, evo, kolegica se javila za riječ i dajem joj odmah priliku da se javi. Hvala lijepa, uopće nisam mislila da ću odmah biti na redu. Zgodno. No, šteta što danas razgovaramo o ovoj temi, a puno kolega očito ima nekog drugog posla. Međutim, Mislim eh, da je ipak dobro da smo uspjeli dogovoriti eh, ovaj zajednički prijedlog rezolucije. Riječ je o zajedničkom tekstu koji se bavi eh, sadržajem transmasnih kiselina u prehrambenim proizvodima. Dobili smo izvještaj komisije koji smo zapravo trebali dobiti već u prosincu 2014. E, naglasak je na utjecaju transmasnih kiselina na srce i krivožilni sustav. Zahvalna sam na ovom izvještaju budući da u raspravi o uredbi o označavanju prehrambenih proizvoda nismo uspjeli ostvariti dogovor što se tiče navođenja sadržaja transmasnih kiselina. U to vrijeme nismo imali dovoljno informacija. Nismo znali imali to smisla, znaju li potrošači uopće što su transmasne kiseline, e, mogu li se one uključiti u etiketu, u oznake, treba li se ugraditi određena gornja granica E, do koje bi se trebale dopustiti transmasne kiseline u prehrambenim proizvodima i tako dalje. I upravo zato e, je zatraženo od komisije da izradi izvještaj. Međutim, i svojedobno su postojale zemlje e, koje su ograničile sadržaj transmasnih kiselina, odnosno definirale gornju granicu. U istraživanju i u izvještaju komisije očita je poveznica s bolestima srca i krvožilnog sustava, međutim e, ipak je očito da je došlo do smanjenja korištenja transmasnih kiselina u zadnjih nekoliko godina. Unos e, e, kod određenih kategorija proizvoda i određenih skupina stanovnika je međutim previsok i zato trebamo E, voditi o tome računa. Komisija govori o određenim gornjim granicama kod određenih proizvoda. Općenito se slažem sa navedenim procjenama, tu nisam sama, postoji cijeli e, niz kolega koji isto tako misle, a u svjetlu činjenice da je očito da maksimalno jedna trećina naših građana uopće zna što bi značile transmasne kiseline. U tom e, smislu baš ne bi bilo korisno navoditi sadržaj transmasnih kiselina na proizvodima. To za većinu ne bi bila korisna informacija, zato bi bilo puno bolje naprosto uvesti gornju granicu. E, sa zanimanjem iščekujem e, što će učiniti vijeće s iznimkom komisije, jer mi smo postavili usmeno pitanje i zanima me e, kakvo će biti stajalište vijeća. E, smatram da Europskoj komisiji treba ostaviti dovoljno vremena da prouči implikacije i procjenu učinaka na industriju, na različite proizvođače, odnosno različite veličine e, poduzeća i za procjenu utjecaja na zdravlje a osim toga i za studiju izvedivosti. E, to nije baš jednostavno, a doista nam trebaju informacije, e, posebno e, bi da znam da postoje kolege koji smatraju da nam ne treba nova procjena učinka, a da trebamo definirati gornju granicu. Moj bi amandman bio da bi trebalo tražiti procjenu učinka. Što se mene tiče, E, pitanje je što sa transmasnim kiselinama kod e, proizvodnje prehrambenih proizvoda. Recimo ako pravim pomfrit, e, u tom procesu pripreme nastaju dodatne transmasne kiseline. Što je s tim? Treba li se i tu navesti dodatna vrijednost ili to možemo zanemariti? Treba li uopće E, navoditi podatke kod proizvoda koji nisu unaprijed pakirani. E, što je sa graničnim vrijednostima transmasnih kiselina za takve proizvode? Ako bismo to uveli, kako bi to funkcioniralo ako se nude svježi proizvodi izravno za prodaju? Na koji se način treba osigurati poštivanje goljnih granica. Naravno da je važan sastav proizvoda, ali pritom e, mora se uzeti u obzir i postupak e, pripreme hrane. I zato mislim da je važna procjena učinka na zdravlje. Osim toga ima nešto što mi se ne čini smislenim. E, dovoditi transmasne kiseline u vezu sa svim bolestima na svijetu. Navedene su određene bolesti, ali ne postoje dokazi da postoji stvarna poveznica sa svim tim bolestima. E, čini mi se da to ide predaleko i ne postoje znanstveni dokazi da E, transmasne kiseline dovode do endometrioze. E, ne trebamo navoditi sve detalje u ovom kontekstu. Osim toga postavlja se pitanje što je s transmasnim kiselinama koje se prirodno pojavljuju u e, mlijeku, mesu, to se ne može izbjeći. Treba li i to označavati ili se to može zanemariti? Većina autora ovog prijedloga rezolucije polazi od toga da ove transmasne kiseline koje su prirodno prisutne ne treba posebno navoditi. osim ako se ne može ugraditi gornja granica. Međutim, treba ukazati na to da postoje i oni koji e, konzumiraju jako puno mesa, a to znači da je i sadržaj transmasnih kiselina daleko veći. E, mislim da je važno podeći razinu svijesti e, u stanovništvu o tome što su transmasne kiseline i u kojim su proizvodima sadržane. I zadnja napomena. E, ne smijemo zaboraviti da se e, transmasne kiseline moraju zamijeniti drugim kiselinama kada se uvedu gornje granice. Riječ je o zasićenim kiselinama koje isto tako nisu zdrave, moraju se navesti na pakiranju. E, međutim, ispada da ćemo veće zlo zamijeniti manjim, ali i to je nešto o čemu moramo razmisliti. A tu postoji i rasprava o održivosti kojom se također moramo baviti u ovom kontekstu. Glavna alternativa transmasnim kiselinama je palmino ulje. Naravno, e, ta zamjena mogla bi dovesti do uskih grla u proizvodnje alternativnih rješenja. Hvala. Hvala lijepa gospođe Somer koja je govorila u ime EPP-a. Sada dajem e, riječ gospođi koja će govoriti u ime SND-a. E, ja ću govoriti u ime gospođe Zarbu koja je izvjestiteljica u Sjeni. Rado ću to učiniti budući da imam slično mišljenje, a gospođa Zomer je već ukazala na brojne stvari o kojima i ja želim govoriti. Postoji poveznica između e, prisutnosti transmasnih kiselina i bolesti srca i krvožilnog sustava. U rezoluciji se traže obvezujuće vrijednosti za industrijsku transmasnu kiselinu u prehrambenim proizvodima. Krašne vrijednosti testirane su u brojnim zemljama i dokazano je da smanjenje unosa transmasnih kiselina može dovesti do smanjenja oboljenja e, srca i krvožilnog sustava i to dolazi do izražaja već nekoliko godina nakon smanjenja unosa. E, naglasak je na industrijskim transmasnim kiselinama, a ne onima koje se prirodno pojavljuju, o tome je već govorila gospođa Zoma. E, pritom e, posebno moramo vidjeti što se događa sa transmasnim kiselinama u brzoj prehrani, greckalicama i tako dalje. E, riječ je o određenim e, prehrambenim proizvodima čije su cijene niske, a sadržaj transmasnih kiselina visok. Postoje određeni dijelovi stanovništva koji već e, trpe od negativnih zdravstvenih posljedica, a smanjenje transmasnih kiselina bi moglo dovesti do značajnih poboljšanja. Postoje određena pitanja u svezi s označavanjem. Znamo da ne postoji široko rasprostranjena svijest o utjecaju transmasnih kiselina na zdravlje. I zbog toga je upitno kakav, kakvu bi smo korist imali od obveze označavanja. Na razini Europske unije ne postoje jedinstveni propisi, situacija je rasjepkana, ne postoji mogućnost e, jedinstvenog pristupa i sustava prevencije e, što se tiče bolesti srca i krvožilnog sustava. E, pozivamo komisiju da radi na definiranju gornjih granica i tome da pretoči vlastite zaključke u djelo. E, u sklopu e, TTIP-a i p-a CETE trebamo vidjeti i kakva je situacija u SAD-u. Oni već imaju odgovarajući propis, moramo provjeriti je li to nešto što bi bilo upotrebljivo i kod nas. Hvala. E, Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ gospođi Frederike sa ALDE. Ispričavam se. E, hvala vam gospodine predsjedatelju. Nacrt rezolucije koji je pred nama e, predalo je osam klubova e, zastupnika, zapravo svi klubovi zastupnika, što jasno pokazuje da se ovaj odbor, a i ovaj dom, ja se nadam, slaže da je važno smanjiti konzumaciju transmasnih kiselina. Kao što je upravo rekla kolegica Zomer, to je vrlo važno zato što se ova rasprava zapravo vuče u našem parlamentu već jako dugo. Mislim da u samom prvom stavku govorimo da su transmasti zapravo vezane uz čitav niz patologija i slažem se s gospođom Somer da bismo zaista trebali malo uvesti reda u naše uvodne izjave. Primjerice, u uvodnoj izjavi J govorimo o kardiovaskulnim bolestima, eventualnom sterilitetu, čitavom nizu stvari, ali nigdje se ne spominje pretjelost. Pa mislim da zaista ovdje postoji jedna velika rupa, nedostatak koji bi trebalo popuniti. Već deset godina zapravo je objavljena zelena knjiga vezano uz pretjelost i štetnost transmasti, međutim usprkos tome u svim raspravama koje su se vodile do sada nismo uspjeli zapravo ostvariti značajnije pomake. Zadnja rasprava o akcijskom planu komisije vodila se u ovome domu 17. ožujka, međutim ne ostvaruje se dovoljno brzi napredak, ne ostvaruje se dovoljno snažan napredak, nema stvarnog usklađivanja, barem ne ono kakvog bismo željeli na razini Europske unije. Ono što je vrlo važno jest da se ta pošast e, bolesti koje među ostalim e, zapravo predvodi pretilost bude konačno obuzdana. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da se pojavljuje kod mladih e, adolescenata. Naime, oni e, pretjeranom konzumacijom čitavog niza e, fast fooda e, i sličnih oblika nezdrave hrane konzumiraju i do 10 grama po 100 grama masti na dnevnoj bazi što je daleko iznad onog maksimalnog praga koji se spominje u apsolutno svim raspravama koje su se do sada vodile i zaista se moramo boriti protiv te pošasti. E, Mađarska, Austrija i Litva također se zapravo oštro bore protiv e, ove e, bolesti i mislim da je ono što je posebno nužno u tom tekstu su informativne kampanje koje su posebice usmjerene na mlade. S obzirom na to da smo jutros ovdje imali ministra zdravlja e, gospodina Drukera iz Slovačke, e, koji je govorio među ostalim i određene stvari, zabilježila, vezano uz rast masti, zabilježila sam da je kada se radi o proizvodima i nacionalnoj praksi, on je govorio o reformulaciji. To je dobro, ali to nije dovoljno. Moram to reći, bilo bi puno bolje kad bi se ta aktivnost provodila na jedan usklađeni način na europskoj razini, a to je ono što stoji u našem stavku šestom, ako se ne varam. Moram to provjeriti još, dakle, ali mislim da je stavak šesti naše rezolucije. Još jedna pozitivna stvar je to što otvaramo vrata zapravo trima opcijama, označavanju koje je obvezno, pragovima maksimalnih vrijednosti i dobrovoljnim sporazumima. Osobno ja mislim da je pravi limit 1 gram na 100 grama masti, kao što stoji, ako se ne varam, u našem stavku 8. Tamo vrlo precizno kažemo da bi obvezujući prag vezano uz prisustvo transmasti trebao biti 1 gram na 100 grama masti. Također u stavku 7. stoji da zapravo nema smisla preplaviti e, potrošače čitavim nizom stručnih informacijama vezanima uz konkretno ono što se nalazi na etiketi uz označavanje zato što to ničemu ne služi. Ja moram priznati da sam ja sve više i više uvjerena da bi pojednostavljeni sustav označavanja, primjerice gdje bismo imali legendu prema bojama, bio mnogo korisniji i to je nešto što bi se moglo odraditi uz sudjelovanje i partnerstvo industrije. Kao što sam i prošli puta već rekla, predstavnici industrije sve su brojniji u nastojanju da se povede ta borba. Veliki e, industrijski sektori, posebice dakle prehrambeno-prerađivačka industrija, zalažu se zapravo za postepeno ukidanje uz vrlo precizne rokove korištenja transmasti u ovako velikoj količini u proizvodnji hrane. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa na ovom doprinosu, a sada dajem riječ gospođi Bojlan. Za e, izvolite. Hvala lijepa. Hvala. Slažem se sa brojnim stvarima koje su rekli mnoge kolege, znamo da su ove masti ubojice i zato postoji čitav niz dokaza kojih između ostalog i povezuje sa velikim brojem bolesti. A najveći problem je što se te transmasne kiseline pronalaze u, gotovo svak, u hrani koju gotovo svakodnevno jedemo. U Irskoj tisuća ljudi e, umire od krvožilnih bolesti i e, vjerojatnije je da će pripadnici nižeg nižih društvenih slojeva konzumirati više takve hrane. I s obzirom na to da se nalazimo u neobičnom položaju u Europskoj uniji, i iako kritiziramo e, način prehrane u SAD-u, njihovo zakonodavstvo miljama ispred nas. Oni su već e, e, priznali da određena ulja koja su puna transmasnih kiselini da se ne mogu smatrati sigurnom hranom te da se smaknu sa tržišta u, u roku tri godine. Stoga, iako s ovim e, prijedlogom kasnimo već više od godinu dana, ipak on sadrži neke preporuke za buduće djelovanje. Dobro je da se definiraju e, zakonska ograničenja za sadržaj transmasnih kiselina, to je zapravo jedna od najboljih mjera za zaštitu javnog zdravlja i potrošača. Ne znam je li dobro, e, zapravo mislim da nije dobro osloniti se na označavanje, na oznakama i na ambalažama, već ima jako puno informacija, a s obzirom na to da e, potrošači nisu svjesni opasnosti transmasnih kiselina, nisam baš sigurna da je označavanje transmasnih kiselina najbolji način. A osim toga zobilazimo ono najvažnije, a to je da one uopće ne bi smjele biti u e, hrani za ljude. Zakonodavstvo koje je usvojeno 2011. i ja pozivam komisiju da usvoji ovaj izvještaj te da da novi zakonodavni prijedlog. I smatram da nam e, trebaju zakonske granice o e, transmasnim kiselinama. Mislim da je procjena učinka još samo jedna odgoda. To je taktika koju smo vidjeli da se koristi i u drugim područjima i smatram da ne smijemo više duljiti s ovime. Znamo da to nije nemoguće, proizvođači to čine dobrovoljno, stoga ono što nam je potrebno jest da europska komisija da se usredotoči na zdravlje potrošača te da donese potrebno zakonodavstvo. Hvala lijepa gospođe Bojlana. Sada gospođa Donano, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih željela podsjetiti da u svojem izvješću o transmastima Europska komisija naglašava, i to s pravom, kolika je važnost prehrambenih navika, posebice kod mladih i također skromnih eh, prihoda. Reedukacija ljudi, kako je to predlaže prijedlog teksta, je nažalost iluzorna, pogledamo li eh, te argumente. Treba priznati da se zapravo eh, radi o efikasnim mjerama samo kada se smanji udio transmasti. Naime, e, jedinstveno tržište trebalo bi e, utjecati također pozitivno na to da se uvedu restrikcije na udio transmasi u prehrambenim proizvodima i sve bi to trebalo biti učinjeno uz koordinaciju Europske komisije. Međutim, s druge strane, može se dogoditi ako idemo u tom smjeru, a to bi polučilo rezultate, da postoje ograničenja E, jedinstvenog tržišta i da bi ovakav postupak mogao smanjiti konkurentnost europske industrije. Istovremeno ne smijemo zanemariti da su transmasti jedan od glavnih uzroka koronarnih, odnosno krvožilnih bolesti. Hvala. A sada dajem riječ gospođi, gospodinu Nikoliko Plu. Oprostite, gospođi Nikoliko Plu. Hvala vam oko, prije oko četiri mjeseca komisija je došla i predstavila nam izvještaj o transmasnim kiselinama. Ja bih se kratko osvrnula na najvažnije aspekte tog izvještaja. Izvještaj je pripremio informacije o, e, o transmasnim kiselinama koje se nalaze u hrani. Zatim opisana je, e, opisano je konzumiranje tih kiselina i rizika od bolesti te e, pravna ograničenja za industrijski proizvedene transmasne kiseline. Dakle, to, smatra se da je to najbolja mjera za javno zdravlje, zaštitu potrošača te sukladnost sa unutarnjim tržištem. No, u izvještaju među zaključcima stoji da je još uvijek potrebno provesti detaljna e, istraživanja i da komisija namjerava provesti procjenu učinka, uključujući e, široku javnu raspravu, kako bi donijela informiranu e, odluku u skoroj budućnosti. Komisija e, je vrlo zadovoljna što postoji horizontalna podrška za brzo djelovanje Europske unije kako bi se smanjila konzumacija transmasnih kiselina. Danas mogu potvrditi da smo uzeli u obzir sve e, vaše primjedbe o transmasnim kiselinama te o potrebama da se što skorije donese nekakav rezultat. moram vam osigurati da je komisija jednako kao i vi zabrinuta zbog transmasnih kiselina. Isto tako ne smijemo smetnuti suma snažnu predanost ove komisije prema boljoj regulaciji, a to je znači da politike donosimo na temelju znanstvenih dokaza. Čak i ako postoji široki konsenzus oko rezultata kojeg želimo postići i dalje su nam potrebni rezultati ako želimo biti sigurni da djelujemo na najbolji mogući i najučinkovitiji mogući način. U izvještaju se definiraju svi aspekti koji trebaju dodatne analize, a o nekim aspektima se razgovaralo i u ovom odboru i u ožujku, a i danas. Tu ponajprije mislim na to kako osigurati da inicijativa o transmatnim kiselinama ne sadrži e, procjenu troškova i učinka na male i srednja poduzeća, to nam je dobro objasnila gospođa Somer. Zatim druga stvar, koje su e, alternative koje postoje kako bi se zamijenila hidrogenizirana ulja? koja su zapravo glavni izvor transmasnih kiselina, te da li povećano korištenje tih alternativa, poput e, palminog ulja, može donijeti negativne učinke. Još jedna stvar koju treba analizirati jest kako osigurati da inicijativa o transmasnim kiselinama se primjenjuje na e, odgovarajući način od strane nacionalnih nadležnih tijela. Dakle, imamo li odgovarajuću metodologiju kako bismo odredili sadržaj industrijskih transmasnih kiselina u hrani tako da možda mnogi imaju mnogi smatraju da e, komisija ne želi brzo napredovati ali vjerujte to nije slučaj u komisiji se radi jako puno pripremnog randa i vidjet ćete rezultate tog randa vrlo skoro kada budemo objavili početnu procjenu učinka o transmasnih mm, kiselinama. Očekujemo da će to biti objavljeno sljedećih nekoliko tjedana. E, dokument je objavila e, glavna uprava Santa i trenutačno e, se o njemu konzultira sa ostalim službama. To će biti preliminarna verzija stvarne procjene učinka i uključivat će opis problema, utjecaj na dionike, identifikaciju ciljeva koje želimo postići, analizu jesu li načela subsidijarnosti i proporcionalnosti ispoštovana, zatim razmatranje različitih opcija politika te e, analiza njihovih očekivanih učinaka. Osim toga, jedan opis o tome koje su naše potrebe kad je riječ o podacima, te koja je konzultacijska strategija koju planiramo pokrenuti. Još bih rekla da se ovdje nećemo ponavljati ono izvještaj komisije, već ćemo se nadovezati na podatke koje smo prikupili do sada i analize koje smo pripremili do sada. Što se tiče objava, evo ovo je jedan okvirni raspored, no naravno nemojte ga shvatiti kao konačan. Dakle, jednom nakon što završimo s ovom početnom procjenom učinka, to će biti objavljeno na web stranici komisije i mm, dakle, bit, odredit ćemo jedno razdoblje za povratne informacije od četiri tjedna i tu će svi zainteresirani moguće poslati svoje komentare. U međuvremenu mislimo pokrenuti i e, poziv na pripremu studije, na primjer učinaka različitih politika E, taj će postupak trajati oko šest mjeseci. U sljedećih nekoliko mjeseci održat će se još dodatne konzultacije, uključujući i javnu konzultaciju koja će trajati 12 tjedana i to će vjerojatno biti pokrenuto odmah nakon ljetne stanke. Na temelju svih tih podataka ocjenka učinka će biti finalizirana i poslana našem odboru za analizu i to vjerojatno um, početkom 2017. Nakon što procjena učinka bude validirana od strane tog odbora i možete očekivati vrlo brze razvoje. Naravno, jako je važno da brzina djelovanja bude usko povezana sa vrstom pravnog instrumenta koji će biti pokrenut. Na primjer, jako dobro znate, ako e, pratimo redovni zakonodavni postupak, on traje e, mnogo dulje od nezakonodavne komitološke procedure. Isto tako, pažljivo ćemo procijeniti različite e, politike, različite prijedloge politike, vodeći računa o tome da što brže reagiramo, to će biti veće i koristi. E, tako da, eto, hvala vam. Ovo su informacije koje vam mogu danas pružiti. Hvala lijepa. Sada nekoliko informacija vezano uz ovu rezoluciju. Amandmane treba predati do 1. rujna u podne. Dakle, toliko što se tiče amandmana. Glasat ćemo ovdje u odboru za zaštitu okoliša 29. rujna i e, na plenarnom zasjedanju bismo trebali glasati zapravo u drugoj polovici listopada. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je razno, nemamo ništa po točkom razno, samo evo i posljednje informacije danas. Na sljedeći sastanak održat će se prvi rujna od 9 do 12.30, dakle odbor Envi održat će sastanak ovdje u Briselu prvi rujna. Hvala vam lijepa, uživajte u praznicima povratite energiju, napunite baterije kako bismo mogli krenuti u punoj snazi kao što smo sada i završili. Hvala vam lijepa i ugodno ljeto vam želim.